ona će zauzeti tu funkciju uskoro i mi je pozdravljamo. Svaki član sa svak, punim pravom može e, sudjelovati na svim sjednicama. E, ako ne bude na primjedbi to tome e, i ako gospođa Saksko izjavi da nema